Wir kommen zur Počinjemo sa glasanjem, molim vas da sjednete. Počinjemo sa rezolucijom u vezi sa stanjem eh, ljudskih prava na Krimu, osobito u vezi sa situacijom sa Tatorima. Kolega Plenković se javio za riječ. Kolega Plenković. Hvala lijepa e, u vezi sa usmenim amandmanom amandmanom 7 e, radi se samo o jednoj